Imam jedno priopćenje. Nadležna tijela Poljske uputila su predsjedniku zahtjev za ukidanjem imuniteta za gospodina Roberta Ivanskivića u postupku jednog upravnog postupka. Sukladno poslovniku ovaj zahtjev je upućen od